Welcome to this extraordinary meeting. Poštovane kolegice i kolege, dobar dan, dobrodošli na ovaj izvanredni sastanak AFETA. Malo kasnimo, pa molim da odmah krenemo s radom. Usvajamo li dnevni red? Imate li primjedbi na dnevni red? Ako ne, predlažem da se dnevni red usvoji. Nemam nikakvih obavijesti kao predsjedatelj, tako da mislim da možemo odmah ići na treću točku dnevnog reda. Pozdravljam povjerenika Olivera Ferheja koji će nam predstaviti e, novo usvojeni još vrući prijedlog za poboljšanjem metodologije za proširenjem. Povjereniče, hvala vam na ovoj prilici. Dogovorili smo ovu razmjenu ideja već prije dva tjedna. Radi se o ustaljenoj praksi kada se izravno Europskom parlamentu predstavljaju e, pitanja od najveće političke važnosti. Time se poštuje uloga parlamenta i zastupnika koji se mogu onda dobro snalaziti u cijelom procesu. Imamo samo 45 minuta na raspolaganju, tako da vas molim da govorite maksimalno 10 do 12 minuta kako bismo mogli imati nakon toga pitanja. Povjereniče, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala vam na ovoj prilici i hvala na organizaciji ovog posebnog sastanka kako bih vam mogao predstaviti novi prijedlog komisije o metodologiji proširenja za Zapadni Balkan. Poštovani zastupnici, posebno mi je drago biti ovdje danas i pred vama govoriti o našim planovima za vjerodostojnu perspektivu u Europskoj uniji za Zapadni Balkan. E, za komisiju proširenje je jedan od najvažnijih prioriteta. Radi se o punopravnom članstvu Zapadnog Balkana koji je u našem političkom i gospodarskom interesu. Geostrateški je to važno za stabilnu i ujedinjenu Europu. Radimo istovremeno na e, tri razine kako bismo oživjeli proces proširenja. Prvo, danas smo usvojili revidiranu metodu za pristupne pregovore nakon toga otvaranje pregovora s Sjevernom Makedonijom i Albanijom i treće plan za ekonomski razvoj i ulaganje za cijelo područje Zapadnog Balkana što će biti predstavljeno 6. i 7. svibnja na sastanku na vrhu u Zagrebu. Naš prijedlog za revidiranu metodologiju kani učiniti proces pregovaranja eh, vjerodostojnim, predvidljivim, dinamičnim i dati mu snažan politički zamah. Eh, proces nije u potpunosti nanovo osmišljen, već želimo imati čvrst proces čiji je cilj punopravno članstvo u Europskoj uniji. Kako poboljšati naše alate pogotovo u područjima koja su nam najvažnija, to je gospodarstvo i vladavina prava. Te reforme trebaju imati stvaran učinak na terenu, otvarati radna mjesta, e, poboljšavati kvalitetu života i naravno jamčiti slobodu kretanja ljudi u tom području. To će se samo moći dogoditi ako podržavamo i ubrzamo proces reformi. Prijedlog za revidiranu metodologijom temelji se na četiri načela. Prvo, kredibilitet ili vjerodostojnost, solidno ili čvrsto povjerenje i uzajamna, e, uzajamno poštovanje. E, države Zapadnog Balkana se trebaju više posvetiti temeljnim reformama koje se od njih zahtijevaju, pogotovo vezano za vladavinu prava kako bi e, e, otklonili legitimne zabrinutosti e, naših državljana. Radi se zapravo o sržu svih transformacija. Vladavina prava, funkcioniranje demokratskih institucija, reforma javne uprave i primjena gospodarskih kriterija. Europska unija sa svoje strane će držati svoje obećanja te će ocjenjivati pojedine države prema postignućima tako da ćemo onda krenuti na sljedeću fazu procesa. Drugo, snažni politički zamah Proces je e, sam po sebi političke prirode, tako da mora biti snažniji, moramo imati jače političko vodstvo na obje strane. Dakle, želimo se uključiti u e, rad sa Zapadnim Balkanom putem redovitih sastanaka na vrhu i ministarskih sastanaka. Želimo da se države članice snažnije uključe, e, da prate proces i da prate temeljne reforme koje su nužne. Treće, dinamičniji proces. Kako bismo proces učinili dinamičnijim, podijelit ćemo poglavlja u šest tematskih klastera. Temeljna prava, unutarnje tržište, e, konkurentnost, e, resursi, poljoprivreda, kohezija i vanjski poslovi. Klasteriranje poglavlja prema političkim temama omogućit će nam e, da se usredotočimo na određene politike i da ih uskladimo s politikama Europske unije. Klasteri će se otvarati e, kao cjeline, a neće se otvarati pojedinačna poglavlja. Vladavina prava, e, i e, druge važne teme će odigrati ključnu ulogu. One će se otvoriti prve i zatvoriti zadnje. Zato što trebamo ostvariti napredak u tim područjima prije no što otvaramo druge klastere. Važne reforme se treba implementirati prije otvaranja klastera vrijeme između otvaranja klastera i zatvaranja poglavlja treba biti po mogućnosti ograničeno na godinu dana. Četvrto načelo, predvidljivost procesa za obje strane, više jasnoće o tome što očekujemo od država kandidatkinja, jasni uvjeti i pozitivan rezultat ukoliko ostvarite uspjeh ili negativna posljedica ukoliko nema napretka. To treba biti jasno rečeno. Trebamo imati jasne poticaje tijekom cijelog procesa ukoliko se provode ključne reforme, pogotovo e, postupno uključivanje u EU politike i tržište. Što ste brži u reformama, to će država također e, brža biti u pristupanju Uniji. Istovremeno države članice trebaju znati da ćemo poduzeti korektivne mjere tamo gdje imamo e, kretanje unatrag ili stagnaciju odlučnije mjere koje kažnjavaju svako kretanje unatrag ili e, status quo će se primjenjivati. A sada e, druga, e, druge dvije razine. Komisija paralelno kani otvoriti pregovore e, sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mislim da to možemo napraviti i prije sastanka na vrhu u Zagrebu. Obje zemlje su isporučile rezultate, uključile su se u reforme, pratimo napredak i izvijestit ćemo države članice vrlo brzo o tome, vjerojatno još ovaj mjesec. A Evropska unija da bi bila vjerodostojan partner treba držati svoja obećanja. U pripremi samita u Zagrebu snažno ćemo se usredotočiti na gospodarski razvoj, zato što želimo e, pojačati našu nazičnost na Zapadnom Balkanu kako bismo smanjili ekonomski jaz između nas za kraj, kao što vidite, radi se o ambicioznoj agendi i treba će nam doista vaša pomoć da bismo ju proveli. Zajednički trebamo pogledati koje su konkretne mjere potrebne za ulaganje u Zapadni Balkan, za socioekonomsku integraciju, pristup zajedničkom tržištu, stvaranje radnih mjesta, poduzetničkih prilika, poboljšati poduzetničku klimu i spriječiti odljev mozgova iz tog područja. Dakle, stojim na raspolaganju. Drago Drago mi je čuti vaše mišljenja i na raspolaganju sam za vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam lijepa povjereniče na ovom uvodnom izlaganju. Imam velik broj kolega koji su se prijavili za riječ. Vjerojatno neće svi moći dobiti riječ, ali dajem prvo riječ koordinatorima. Dvije minute, gospodine Galer. Hvala gospodine povjereniče na tome što ste podijelili izravno s nama ovo priopćenje. Bučani pozdravljaju i podržavaju ovu komunikaciju o novoj strategiji proširenja. Mislim da je lijepo da se nalazimo u situaciji gdje se ponovno osnažuje ovaj proces, sada postaje vjerodostojan, naročito sa političkog stajališta, da smo vjerodostojni prema podnositeljima zahtjeva za članstvo. Dakle, možemo im pokazati da jednom kada ispune kriterije da će do toga i doći i također da smo vjerodostojni prema zemljama članicama kojima pokazujemo da se pridržavamo jednog procesa u kojem ako dođe do nazadovanja određene zemlje blokirati ili da se odnosno da se neće blokirati ono što je već postignuto. Možemo tu ove zemlje koje su u procesu uključiti u određene programe u kojima sudjeluju zemlje članice tako da im damo još više poticaja. Sa političkog stajališta mislim da je dobro imati mehanizme kojima ćemo i zemlje članice uključiti u pregovore. One mogu izastati svoje stručnjake i na taj način će, se više posvetiti u procesu proširenja koji neće onda u njihovim očima odvijati iza zatvorenih vrata u Briselu. Nadam se da ćemo i mi imati ulogu u tom procesu. Naročito pozdravljam prioritet vladavine prava sa stalnim dijalogom i praćenjem situacije. I također i jaču ulogu koja je povjerena našoj instituciji. Hvala Mihajlu Galeru. Prije nego što pogledamo ovaj kratki film koji u pripremi da ću riječ Toninu Piculi. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, hvala vam na vašem posvećenom radu na ovoj važnoj temi i također pozdravljam ovu novu metodologiju koja se predlaže za pristupanje Europskoj uniji. Povijest Europe, povijest pošaženja i Europska unija se može istovremeno i izvana i iznutra obnoviti budući da jedan proces ne isključuje drugi. Drago mi je da je komisija ponovila da zemlje Zapadnog Balkana imaju europsku perspektivu što SID ovdje u Europskom parlamentu uvijek podržava. Od e, povjerenika ne očekujem manje od e, potpunog posvećenja i čuvanja procesa proširenja. Dakle, proširenje na Zapadni Balkan e, je dobar prioritet za komisiju i to pozdravljam. Nekoliko pitanja. Dakle, kao stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Crnu Goru. Želim razjasniti hoće li e, se nova metodologija primijeniti na Crnu Goru i Srbiju ili e, samo na one zemlje koje tek trebaju otvoriti pregovore. Na konferenciji za medije izjavili se da je odluka na njima, tako da me zanima podrobnije kako će to funkcionirati. Rekli ste da se priprema plan ulaganja za ove zemlje, postoji li već vremenski raspored za to, neki kalendari i postoje već neki početni planovi. I na kraju kada je riječ o pitanju reverzibilnosti, možete li to malo pojasniti? Rekli ste u uvodnom izlaganju da bi e, trajanje jednog klastera bilo prema mogućnosti godinu dana. Znači li to da se e, svi pregovori za pristupanje Europskoj uniji mogu odraditi u šest godina? Hvala gospodinu Piculi. U ime E, kluba Renew, gospođa Vautmans. Hvala, gospodine povjereniče, na vašem uvodnom izlaganju. Evo, ponovit ću. Hvala na vašem uvodnom izlaganju i hvala na najavljenoj reformi. Klub Renew je zadovoljan ovom reformom. Odavno tražimo više transparentnosti i jasnoće i drago nam je što se sada ovom novom strategijom i novom metodologijom to i predlaže. Mislim da vjerodostojnost i predvidljivost su načela koja od nas očekuju europski građani i to im dugujemo. I to je važan sastavni dio strategije. Također mi je drago što poštivanje vladavine prava i temeljnih prava se i dalje provodi. Dakle, ne možete pristupiti Europskoj uniji ako ne poštujete vladavinu prava i temeljna prava. To je za mene izuzetno važno. Također je za naš klub važno i to stoji u samom nazivu kluba Renew to da sve zemlje članice budu uvjerene u kvalitetu ove reforme, ali isto tako i da se Europska unija sama reformira kako bi se mogla promijeniti i prihvatiti nove zemlje članice i to je nešto što će se morati potvrditi i konkretizirati na konferenciji o budućnosti Europe. I e, još jedno pitanje, vjerojatno će ga postaviti i drugi kolege. Zemlje s kojima imamo određene kontakte, a koje još nisu u procesu pristupanja, dakle kakav će učinak na te zemlje imati ova nova strategija? Hvala. U ime ideja nisam dobio zahtjev za riječi. Jeste li vi iz kluba IDE? Želite li uzeti riječ? Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniče. Mene zanima kako ćete konkretno podržati i oblikovati eh, osiguranje vladavine prava u ovim zemljama. Kako će te zemlje doista poštovati vladavinu prava jer je to preduvjet za ispravno funkcioniranje jedne moderne europske države. No, nije mi jasno kako ćete to postići i kako namjeravate pratiti te zemlje na tom putu. Thank you for the... Hvala ime zelenih. von Hvala povjereniče na tome što ste s nama podijelili ovaj prijedlog e, i mi ga srdačno pozdravljamo jer je to u skladu i sa obvezama i Solona i također sa novim pristupom. Također podržavamo ovo klaseriranje poglavlja u pregovorima uz paralelne pregovore o različitim poglavljima. Spomenuli ste također da trebamo nagraditi brzinu napredovanja kako bismo omogućili da te zemlje dobiju priliku da uđu u Europsku uniju, ali da dobiju povratne informacije s naše strane. Također, želimo stavljati naglasak na e, fleksibilan pristup u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom, no kada je riječ o revidiranoj metodologiji, imamo kritike u pogledu doprinosa zemalja članica. Mislim da nam nije u interesu politizirati ove ključne podatke. Mislim da trebamo to izbjeći. Imamo stalne stručnjake u komisiji koji bi trebali generirati ključne podatke i to oni trebaju činiti umjesto zemalja članica koje možda imaju različite, različite političke interese. Također, Kosovo bi trebalo priznati što prije. Vi ste govorili o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, a za nas je cilj potpuno priznanje. I naravno u interesu je svima nama imati paket e, o tome prije sastanka na vrhu krajem svibnja, tako da e, bismo mogli poraditi na tome. Hvala u ime ECR-a, gospođa Fotiga. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče, dobrodošli na naš odbor i hvala što ste s nama podijelili ovu komunikaciju komisije o proširenju. Ona je izuzetno važna, naročito s obzirom na naše reakcije na prethodne odluke vijeća. Ovim prijedlogom zapravo objedinjujete sve ono što je Europska unija stekla u prethodnim eh, procesima proširenja kao iskustvo, ali to činite na vrlo jasan način u komunikaciji prema našim partnerima. Dakle, i oni sa svoje strane mogu procijeniti cijeli proces, a to može poslužiti i drugim eventualnim kandidatima iz iste regije koji su još uvijek na čekanju. Pozdravljam i naglasak na kriterijima iz Kopenhagena. Ovi ova klasirana poglavlja su doista dobrodošla i daju odgovarajuću dinamiku u cijelom procesu, a mislim da je također e, bitno pokazati i da postoji mogućnost zatvaranja poglavlja. Imamo također i ovaj sveobuhvatni klaster, e, što isto pozdravljam. Ono što je najbolje u ovom prijedlogu jest da se time šalje pozitivna poruka i to Europska unija treba učiniti, treba poslati pozitivnu poruku u susjedstvu, međunarodnoj zajednici, a naročito onima koji nam se žele priključiti. Time trebamo reći da je ovaj proces izvediv, da je on moguć i da možemo dovesti do rezultata. Sada treba vidjeti kako će reagirati Sjeverna Makedonija, Albanija i kako će reagirati vijeće. Mislim da nema nikoga ko se javlja za riječ iz GUE Engela. Ne, e, vidim da je tu kolega ili kolegica, ali ne vidim ime. Hvala. Hvala gospodine povjereniče na pruženim informacijama. Mi smatramo da narodi sami imaju pravo birati kako će im biti budućnost, a mi imamo dužnost ne nuditi im lažna obećanja. No što se je promijenilo u odnosu na prije nekoliko mjeseci kada je vijeće zatvorilo tu mogućnost Albaniji i Sjevernoj Makedoniji da se pokretnu pregovori. Kada je riječ o metodologiji, kako možemo pomoći tim zemljama da uđu, jer e, zapravo e, se u ovom opisu metodologije izbjegli opisati i samu srž stvari. niste nigdje, međutim, u ovom procesu eh, povjerili određenu ulogu Europskom parlamentu. Hoćete li takvu ulogu u pregovorima i u dijalogu sa ovim zemljama povjeriti Europskom parlamentu? U redu, ovo je bio prvi krug pitanja u ime klubova zastupnika. Ja bih eh, sada dao riječ eh, povjereniku i zamolio bih ga da odgovori na što veći broj pitanja. <clears throat> First, um, Hvala lijepa. Čitav niz pitanja bio je u ulozi Europskog parlamenta. U ovom procesu je Europski parlament više dio političke sfere, odnosno da je politički upravlja eh, procesom i daje dosta veliki doprinos. Međutim, ako pročitate ovaj dokument i kada se govori o provjeri e, provedbe, vidjet ćete da želimo da e, sve institucije budu jače u e, samom vijeću za pridruživanje, u odboru za pridruživanje i u mješovitim odborima parlamenta. Želimo te institucije više koristiti i učinkovitije koristiti kako bismo provjeravali da se na terenu reforme zaista ostvaruju. U tom kontekstu je naravno ključan odnos nacionalnim parlamentima budući da nacionalni parlamenti rade dio, eh, velik dio tog posla. Obraćam se zato Europskom parlamentu i tražim od vas e, vaš prilog utoliko što ćete procijeniti e, kako teče pridruživanje i kakva je situacija unutar mješovitih e, odbora, međuparlamentarnih odbora. Vi ste tu također i da prenosite poruke nacionalnim parlamentima jer se radi o osjetljivim reformama koje treba provesti. I u tom smislu u potpunosti računam na vaš posao i to će biti vrlo važno za nove metodologije. Velik broj pitanja upućen mi je u Srbiji i Crnoj Gori. E, netko od vas pozvao se na prespansku deklaraciju da e, Srbija i Crna Gora već pregovaraju i teško ćemo moći e, mijenjati kriterije e, usred tog procesa, ali mislimo da možemo unijeti novu dinamiku e, sa ovim promjenenom metodologijom, pa će oni moći, ako žele, ući u to. I ja ću ponoviti ono što sam njima rekao, to je ekonomski dio pregovora. Ako žele pospješiti gospodarske reforme, mogu iskoristiti sustav klastera eh, da bi to učinili. U tom smislu mogu u to, zato se opredijeliti za to područje i koristiti eh, dakle za to područje metodologiju klastera. Što se tiče jednogodišnjeg obećanja, i tu je bilo jedno pitanje. E, moramo biti jasni, to je politička ponuda s naše strane gdje mi kažemo da za slučaj da su provedene sve reforme prije otvaranja klastera ili u trenutku kada se klaster otvara, onda bismo otvorili sva relevantna poglavlja za to, za taj klaster i tu bi se koncentriralo na provedbu reformi. Dakle, ne bi se radilo o otvorenom zakonodavnom postupku koji još traje, već o provedbi. I zato mislim da ako žele na učinkovit način zemlje predpristupnice to odraditi, onda bismo taj klaster mogli odraditi u roku od godinu dana. To je međutim ponuda koja ovisi o brzini reformi, uključujući i brzini provedbi za reforme od strane na zemlje pristupnice. Kako pridonose države članice i zašto je to važno? Prema mojoj procjeni iz konteksta koji sam dao, naime, e, krivo e, se nekako sparuje e, jedan dio posla sa onim što se događa na terenu. I barem u dva e, navrata države članice se nisu mogle složiti oko otvaranja predpristupnih pregovora. Došlo je u zadnji čas do iznenađenja, a ja želim to izbjeći i želim da se zajednički shvaća što se događa na terenu, jer to znači da mi radimo e, zajednički. To je vrlo važno jer će to uspostaviti povjerenje prema državama koje su u fazi pristupanja u državama članicama. A što se tiče zatvaranja poglavlja, to je sasvim sigurno jedan od prioriteta koje sam ja stavio na papir, a to je da sadašnju metodologiju moramo skratiti jer e, pred nama e, je prema sadašnjoj e, metodologiji 6 do 8 godina poglav, otvaranja poglavlja. E, dakle koliko bi trajalo pregovori. 6 do 8 godina znači obično dvije vlade u nekoj zemlji, stvari se pokreću. Ako želimo da sve reforme zažive, moramo e, ubrzati taj proces kako bi te reforme zaista zaživjele i kako bismo se mogli koncentrirati na provedbu, a ne na različite zakonodavne korake. I e, sad da vidimo što se promijenilo od listopada na ovamo. E, sada uvelike se otvaramo prema s jedne strane državama članicama, ne toliko onima koje su izrazile određenu vrstu zabrinutosti u listopadu. Ne, mi to radimo sa svakom državom članicom, a istovremeno radim istu stvari sa zemljama Zapadnog Balkana kako bih se pozabavio stvarnim razlozima za problemima i kako, za probleme i iz tog razloga bismo onda mogli stvarno otvoriti e, pregovore s tim zemljama, a mislim da sam tako otvorila na sva pitanja. E, hvala. Znam da morate ići e, sada. Ne znam da li imate još malo vremena. 15 minuta. Ste lagano zakasnili. E, nijedan kolega neće moći govoriti dulje od jedne minute, ali moram da svi govore brzo. Gospođa Zovko ime Pučana. Hvala lijepa, hvala vam povjereniče. Pozdravljam novu metodologiju. Izvrsna vijest, naročito za Hrvatsku, koja je ona država koja ima najdulju e, vanjsku granicu. E, velik broj građana Bosne i Hercegovine ima i hrvatsku putovnicu i zaista nas brine situacija s eh, građanima Europske unije s, on, s druge strane granice. Jer nam to daje mogućnost ova metodologija za novu stabilnost i mir eh, u tom eh, regiji, što je vrlo važna za cijelu Europsku uniju. Procesu proširenja sada, e, koji sada previše u rukama Europske komisije. E, mislim da će sada procjena situacije biti veća i očekujem da će Europski parlament imati u tome u budućnosti veću ulogu i zaista pozdravljam vaš novi pristup. Hvala gospođo Zovko, gospodin Kjuču koji je izvjestelj za Sjevernu Makedoniju. Hvala povjereniče, hvala što ste došli i pripremili prijedlog za novu metodologiju. Mislim da će to donijeti više učinkovitosti i unijeti novi, novu dinamiku, te da će dati e, bolje rezultate za regiju. Imam više pitanja. Kolegica Ana Fotiga je već spomenula da iz ovog dokumenta već imamo pozitivniju poruku, ali želimo i rezultate. Nadamo se u ožujku za novu za e, Sjevernu Makedoniju i za Albaniju i nadamo se dakle prije samita u Zagrebu. E, govorili smo o tome da smo doživjeli neuspjeh u listopadu. Smijemo li si dopustiti da još jednom doživimo neuspjeh? Smatram da ne možemo. Jer što bi nam donijela taj e, drugi neuspjeh? Sviđa mi se da je došlo do tematskih klastera ali što je s brzinom? Možete li zajamčiti da će se e, cijeli postupak e, ubrzati zahvaljujući tim tematskim e, klasterima? Gospodin Koropo ime kluba zastupnika IDE. Hvala lijepa. Pitanje proširenja zapravo je negdje gdje se vidi nova pažnja koja se sada tome posvećuju. Ali mislim da i da državama koji su već započele pregovore, a to su Srbija i Crna Gora, da bi se trebala revidirati situacija u svjetlu te nove metodologije. Stavlja se dakle naglasak na pravnu državu i na gospodarstvo. a nekih zemalja koje su već članice Europske unije traže se ogromne žrtve vezane za ekološku situaciju i za klimatske promjene. To bismo također trebali uključiti u pregovore, jer ako dođu države koje jako kaskaju sutra u Europsku uniju, ali e, na Zapadnom Balkanu ima 16 centrala koje, e, koje e, imaju ogromne emisije. Mislim da moramo imati kriterije koje će u smislu okoliša biti jako stroge. Hvala. E, e sada gospodin Lagodinski ime Zelenih koji je izvjetelj u Sijeni za Tursku. Ne, gospođo Strih. Hvala. Kao što je kolega već rekao, mi podržavamo klastere i taj pristup koji stoji u vašoj komunikaciji. Podržavamo i fleksibilnost gdje Europska unija može zemlje kandidatkinje podržavati za vrijeme procesa, što daje nadu uspjeh cijelog postupka. Međutim, postoji tu i odluka da, odnosno mogućnost da reverzibilnosti samog procesa ako komisija da prijedlog putem pojednostavljenog postupka, možete li nam objasniti o čemu se radi? A isto tako o reverzibilnosti tog procesa se mora glasati kvalificiranom većinom. Zašto? Ne vidite li u tome mogućnost političke arbitrarnosti, ali i nesigurnosti koja to prati? Sa zakonodavnog gledišta sada imamo jednoglasnost, dok bi u ovom slučaju e, povratka unatrag ne bismo to imali. Je li to u redu? Gospodin Bilčik, izvjestelj za Srbiju. Hvala lijepa povjereniče što ste danas s nama. E, cijenim e, vašu komunikaciju i mislim da će to samo staviti naglasak e, na to da smo za proširenje i da će to biti poruka ove godine. Mislim da je važno, e, sviđa mi se i nova metodologija, trebamo govoriti o tome i ovdje, ali i u regiji. I mislim da je dobro da ćete sljedećih dana ići u regiju. Htio bih čuti nešto o rezoluciji o budućnosti Europe koja specifično kaže da države članice Zapadnog Balkana trebaju više biti uključene. I e, mislim da je to važno, naročito kada govorimo o sljedećim mjesecima, kako trebamo komunicirati o proširenju. Imam jedno pitanje. Što se tiče e, pomirenja, dobro susjedskih odnosa, dakle gdje vi vidite mjesto za to, mislim dakle na povijesne aspekte, a ne na e, ekonomske aspekte. Idemo dalje, gospođo Gal. Hvala lijepa, povjereniče, na vašem izlaganju. E, svi mislimo da Evropska unija treba ostati vjerodostojna, zato što vjerodostojnost je nešto što nam je potrebito svima, s jedne i s druge strane. Tako da je doista pohvalno što ste ponudili revidiranu metodologiju procesa proširenja. Mislim da ste sadržajno obogatili taj proces i mislim da je usmjeren u, izgradnji, u izgradnju većeg povjerenja i učinkovitost, veće učinkovitosti procesa. Isto tako mislim da je važno imati jasan cilj, a to je otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, što je prije moguće, možda već u ožujku. No sada se postavlja pitanja koja je vaša ocjena? E, što će reći države koje su skeptične prema novom proširenju. Iako mi je drago što ste rekli da postoji optin opcija za one koji su već uznapredovali, možda e, Crna Gora i Srbija imaju tu mogućnost. Kako ljudi tamo vide ovu mogućnost? Hvala gospođo Gal, gospodin Lagodinski, hvala. Vrlo kratko, koje su implikacije za druge kandidate, na primjer za Tursku? Hoće li za Zapadni Balkan ovo biti posebna procedura? Ako da, kako ćemo onda to objasniti našim turskim partnerima? Hvala. Gospodin Kubilius i gospodin Mandl za kraj još dva pitanja. Hvala vam. Metodologija je doista važna i pogledajmo sve to skupa s pozitivne strane, pa bih ja ponovio pitanje koje ste već čuli, ali bi ga malo proširio. Govorili smo o predvidljivosti. Predvidljivost je važna za zemlje kandidate koje trebaju ocijeniti svoje ciljeve, napredovati i provesti reforme. Međutim, što je s predvidljivošću s naše strane, sa strane Europske unije? Imate li doista mogućnost dobiti dvotrećinsku većinu za početak pregovora, zatvaranje poglavlja i tako dalje. Sada predvidljivost ovisi naprosto o jednoj državi koja jednostavno može odlučiti i reći ne zbog povijesnih razloga ili nekih drugih razloga. Jednostavno kaže protiv smo pristupanja i onda se zaustavlja cijeli proces. Hvala Lukas Mandl, hvala lijepa povjereniče na trudu. Doista sam iskren, napravili ste dodatnu domaću zadaću, a znamo i za koga. A i znamo da se nikada i nije trebalo glasovati e, o odbijanju e, o proširenja, o odbijanju početka pregovora. Nadam se da će to početi prije samita u Zagrebu. Pozdravljam novu metodologiju, ali ono što mi nedostaje ne s vaše strane, već u našoj cijeloj tehnici je emocija, evropski način života. Ljudi u Srbiji ili na Kosovu su jednako toliko evropljani koliko ljudi u Francuskoj, Njemačkoj ili Poljskoj. E, mi smo ugrozili povjerenje u regiji odgađajući pregovore. Mislim da to ne smijemo učiniti u budućnosti. Koliko nam država članica treba da bismo povukli e, mogućnost proširenja. Na kraju, gospođa Natali. E, hvala lijepa. Što se tiče um, proširenja, mislim da je konačno treba izaći iz birokratske rutine i radi se o tipično političkom procesu gdje su važne države članice i zemlje kandidata jer to omogućuje i veći napredak, ali isto tako svi moraju na sebe preuzeti veću veću odgovornost jer ako dolazi do napretka treba to uzeti u obzir, ali treba povući iz posljedice za slučaj da se nazaduje. Jer e, postupak predstupanja nije e, onaj gdje se jednostavno neke kućice popunjavaju. To dakle nije birokracija, već ima dovoljno problema s pravnom državom i unutar EU. unije. Ono što je vrlo bitno je realnost na terenu. Europska unija e, mora se reformirati kako bismo se mogli proširiti. Ne možemo e, primiti nove članice u kuću koja je neuredna. Krajnje je vrijeme da prijeđemo na dijelo jer smo o tome već davno počeli govoriti. Hvala. Povjerenče, možete odgovoriti. Hvala vam. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Prvo, pitanje o tome kako ću jamstiti, <laughs> jamčiti pozitivan ishod. Ne mogu to naravno učiniti, nisam zato tu. Tu sam zatražiti vašu podršku, vašu pomoć da to učinimo zajedno i da to bude zajednički poduhvat. Vijeće, parlament, države članice. To ne može učiniti jedan čovjek, niti tvrditi da ćemo uspjeti. Svi mi moramo raditi na tome i doista se obraćam svima pa molim za podršku u ovom poduhvatu kako bismo prije samita u Zagrebu otvorili pregovore za dvije države. E, trošak ako ne uspijemo. Taj će e, trošak biti iznimno velik. Ta cijena će biti iznimno velika. Tri puta smo već e, promašili, <laughs> ovo će biti sada četvrti put. Prošli put smo izgubili e, vladu jer nismo uspjeli. Ovaj put ne želim neuspjeh i ne želim uopće razmišljati o riziku neuspjeha. Tako da činim sve što je u mojoj moći da se to izbjegne. Nadalje, brzina. Brzina ne ovisi o meni. Mi smo spremni ubrzati stvari ukoliko zemlje pristupnice žele i spremne su ubrzati se. Pomoći ćemo im ako su spremne, ali ne možemo ih ubrzati ako nisu spremne. Što se tiče Srbije, Crne Gore, klimatskih promjena i povezanih pitanja, upravo zato će samit u Zagrebu biti ključan jer govorimo o razvojnim planovima, o velikim izazovima ovog područja ili ove regije. Mi ćemo im pomoći da se to riješi. Njihove financijske mogućnosti, gospodarske mogućnosti su ograničenije od naših, naših, tako da ćemo izabrati one elemente zelenog plana koje brže možemo provesti e, obnovljive energije, e, učinkovitost, energetska učinkovitost, kružno gospodarstvo i tako dalje. Dakle, možemo ove politike već sada prije pristupanja početi primjenjivati, tako da u trenutku kada država postane članica e, može biti na istoj razini kao i mi. E, dva pitanja su se odnosila na, na pitanje reverzibilnosti, kako će to funkcionirati, kojim ćemo, kojim ćemo pismom se služiti u glasovanju, je li to zakonito? Zakonito je, inače to ne bismo predlagali. Načelo kvalificirane većine koju zovemo reversed qualified majority. E, to se načelo primjenjivalo kada smo glasali o paketu tri mjere, šest mjera o Europskoj graničnoj obalnoj straži i tako dalje. Dakle, u ovom trenutku u pregovaračkom okviru za Srbiju i Crnu Goru ili komisija ili trećina država članica može predložiti suspenziju e, pregovora u jednom poglavlju ili predložiti ponovno otvaranje već zatvorenih poglavlja. Tu dakle vijeće ima e, što za reći i glasovanje u vijeću je tu važno. U ovom trenutku radi se o kvalificiranoj većini. Sada je potrebita kvalificirana većina na glasovanju da se e, odobri takva mjera. A sada predlažemo da samo komisija može dati takav prijedlog. Države članice mogu također dati opravdane prijedloge komisiji ali na komisiji je podnijeti prijedlog. Ukoliko komisija podnese prijedlog, tada ćemo imati tu kvalificiranu većinu koja bi trebala moći blokirati e, taj prijedlog. Dakle, to je vrlo važna poluga jer ako vidimo da postoje značajne prepreke, možemo djelovati, možemo djelovati brzo i na vrlo, vrlo jasan način. Dakle, jednom kada najavimo naše namjere državi članici, jednoj državi, budućoj članici, tada će razina suradljivosti možda postati viša ako budemo mogli koristiti ove mehanizme. Uh, dakle, regionalna suradnja, to je nešto što smo u metodologiji spomenuli, ojačali na više mjesta a nismo govorili o bilateralnim sukobima u tom području. Ali dok se ti sukobi ne riječe, neće biti proširenja. Na tome ćemo inzistirati. Putem Zagrebačke strategije želimo promicati dobrosusjedsku suradnju između tih država, jer je plan da se ekonomski plan razvoja temelji za cijeli Zapadni Balkan, ali ne i ne samo za one države koje pregovaraju. Dakle, i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Što će reći države koje su skeptične prema proširenju? Pa nadam se da će biti pozitivne. Moram pročitati novine. Idem u vijeće odavde pa ću čuti koje su reakcije. E, kako to prihvaćaju države kandidatkinje. Kada sam posjetio dvije države koje su najviše pogođene svime što se ovdje događa, one su otvoreni, rekli su da su spremni učiniti sve da bi postali članovi Europske unije i praktično čekaju na nas. Kad sam im objasnio planove, oni su bili spremni krenuti. Dakle, krenite, to je poruka koju sam čuo. Eto, sve je tu i nadam se da će oni to i prihvatiti. Sljedeće pitanje je povezano s Turskom. Moj odgovor je pogledajte metodologiju. U e, naslovu piše Zapadni Balkan. I na kraju pitanje o emocijama. Slažem se s vama. Emocije mogu biti korisne. Međutim, Imali smo u posljednje vrijeme toliko emocija da sam pokušao sniziti, ublažiti razinu emocija i unijeti malo više razuma u cijeli proces kako bismo ga mogli pokrenuti. I doista, u ste, svi, sve su e, to europljani, baš kao i mi. I zato će sastanak u Zagrebu biti toliko važan, jer ćemo ih tako moći brže i više približiti nego što smo mogli ranije. Hvala vam. Poštovane kolegice i kolege, zaključujem i reći ću da će naš dom preporukama reagirati e, na, na priopćenje e, komisije, a usvojeno će biti prije samita u Zagrebu. Hvala lijepo povjereniče, hvala svima za E, na pitanjima. Ukoliko nema ništa za podrazno, zatvaram sastanak. Hvala vam svima na sudjelovanju.